Prva točka je e, izjava visoke predstavnice Europske unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku o situaciji u Venezueli. Stoga molim dakle, e, dajem vam riječ. Dame i gospodo, situacija u Venecijeli i zaista je i dalje alarmantna. Ima jako puno nereda i puno ozbiljnih incidenata do kojih je došlo u posljednjih nekoliko tjedana. Službeni izvori pozivaju se na barem 13 mrtvih i na stotine ranjenih ljudi. Visoka predstavnica potpredsjednica Katri Ashton dala je već dva priopćenja u kojima je vrlo jasno rekla i osudila svo nasilje i netolerantnost sa svih strana. E, američka ustanova koja se bavi ljudskim pravima ustanovila je da su organi e, javnog reda i mira neproporcionalno koristili nasilje. A isto tako došlo je i do napada na demonstrante od strane naoružanih skupina. Tome se mora odmah stati na kraj. Primamo na znanje priopćenje predsjednika Nikolosa Madura koji je rekao da neće dopuštati nasilje kako od strane predstavnika javnog reda i mira, tako od strana naoružanih skupina. I e, mi se nadamo da će se njegovo riječi pretočiti u dijela. Treba pokušati ne dijeliti dalje venezuelsko društvo. Evropska unija i Latinska Amerika kao i karipska zemlja e, e, zemlje imaju iste ciljeve i tjesnu suradnju na sastanku na vrhu 2012. godine e, između zemalja Europske unije i zemalja Latinske Amerike i Kariba zajedno je rečeno da dijelimo vrijednosti zaštite ljudskih prava Alarmantno je vidjeti da je Leopoldo Lopez čelnik e, da je e, on koji je čelnik socijalističke e, stranka da je on optužen ali čujemo da zapravo se to čini na neosnovanim optužbama i e, pozivamo da nam relevantni vlasti ukažu da se optužbe protiv osoba koje su e, uhićene e, pogledaju te da one koji su na neosnovani način uhićeni budu pušteni na slobodu mora se dopustiti e, građanima da imaju pravo na E, javni govor. Demonstracije u Venezueli počeli su prije dva tjedna kada su se studenti e, kada su studenti počeli prosvjedovati protiv nedostatka sigurnosti na sveučilištima. Nakon toga je pridružilo im se na tisuće građana Venezuele koji su počeli protestirati e, protiv visoke inflacije i nedostatka mnogih osnovnih namirnica mnogi su se ljudi našli na ulicama Karakaca i zbog toga su uhičeni što nikoga se ne smije eh, tako eh, goniti zbog toga što i pokušava izraziti slobodu eh, govora. Novinarima se ne dopušta pristup događajima. E, Twitter e, se žalio da su blokirane mnoge slike. Stranim medijima ne dopušta se pristup. Građanima se mora omogućiti da se slobodno izražavaju u medijima. Venezuela je zemlja koja se nalazi pred mnogim teškim situacijama, uključujući i veliku inflaciju i rekordno visok postotak krivičnih dijela i nesigurnosti. Rješavanje ovih problema mora se učiniti u dogovoru između stranke na vlasti i oporbe. Nikolas Maduro prošle godine postao predsjednik Venezuele i u svom nastupnom govoru rekao da želi biti predsjednik svih građana Venezuele. On je također rekao da želi izgraditi inkluzivno društvo za sve. Predsjednik Maduro je priznao da je gotovo polovina birača glasala za kandidata oporbe i njima se treba dati mogućnost da sudjeluju u ravnoj raspravi i oni moraju moći reći kako žele da se upravlja njihovom zemljom. Tražimo da eh, vlada Venezuele dopusti slobodu izražavanja svim građanima te zemlje. Hvala. Hvala vama. A sada bih htio dati riječ gospodinu Salafranki. Ayer, ayer hemos debatido en este hemiciclo los dramáticos. Juče smo govorili o stražnim događajima u Ukrajini i ovdje je bilo puno e, onih e, koji su podržali te riječi. Venezuela također pati od velikih nasilja na ulici s obzirom na promišljenu politiku, nedostatak dijaloga. Također smo govorili o tome, čuli smo da se godišnje stradava 20 tisuća ljudi, da im se vodi pogrešna politika koja je dovela do visoke stope inflacije, do visoke stope nezaposlenosti i do nestašice najosnovnijih namirnica. Situacija ljudskih prava se drastično pogoršala i ovdje parlament je puno, često govorio o tome, čuli smo o tome da e, se studente ubija na ulicama. Dramatične like koje smo vidjeli, vidjeli smo i voditelja oporbe koji je završio u za e, zatvoru vidjeli smo predstavnike oporbe koji su brutalno napadnuti i u parlamentu Čuli smo da su novine zatvorene, mediji zatvorene ne mogu više vršiti svoju ulogu, potom smo, su se otežavali i razni eh, sukupovi te mm, je mnogo toga zatvoreno. Venezuela ne napreduje, Venezuela nazaduje i Mario Vargatosa mm, je rekao da je to zemlja u kojoj sve ovo što se događa zapravo uništava demokratski napredak u ovom domu nas podsjetili i na civilnu kuražu koja je bila vidjela. U ponedjeljak kada sam se vratio iz e, Kijeva, pročitao sam članak jednog poznatog teologa koji je rekao da postoji i smjernost riječi, smjernost dijela i hrabrost uvjerenja, hrabrost mišljenja uma. A ja mislim da ovi mladi studenti koji prosvjeduju na ulicama, političari koji izlaze na ulice kako bi izgradili bolju Venezuelu, ti neovisni e, mislioci, mislim da oni utelovljuju upravo ta, tu hrabrost, tu smionost to su ljudi koji e, zastupaju vrijednosti, koji se zalažu za dijalog bez, e, bez mržnje. Hvala. Hvala gospodine Salafranka. Želim sada dati riječ gospodinu Garciji. Eh, eh, eh, Hvala predsjedniče točno je, kao što su rekli oni koji su se malo prije javili za riječ, Venezuela u današnje vrijeme se sve više uvlači u nepoznato, u nesigurnost i neizvjesnost. U, kada gledamo situaciju posljednjih 15 godina u toj zemlji, možemo ustanoviti da je ova sadašnja situacija zaista zabrinjavajuća. Vidimo da se dovode u pitanje zaista temeljni načela, vidimo da se snage javnog reda i mira ponašaju na nasilan način. Zabrinjava nas broj e, mrtvih i ranjenih, a ne zaboravimo pritom da je velik broj ljudi se našao iza rešetaka. Ne možemo samo tako gledati nasilje nad mirnim građanima koji svojim prosvjedima žele samo bolju budućnost za svoju zemlju. Ta zemlja je bogata sirovinama, bogata je naftom. Nafta bi se mogla iskoristiti za razvoj zemlje ako samo vlada te zemlje prestane kupovati vlastitu sigurnost od svojih susjednih zemalja tako što bi se odrekla bogatstva koja, e, koju, koje stječe i velikih profita koje stječe od nafte. Moramo izraziti sučut osobama koji su izgubili najbliže. Europski parlament često se smatra vrlo dalekim od građana kao dom koji ne donosi korisne mjere, ali ipak mislim da mi moramo nešto učiniti. kubanski agenti na dijelu su u Venezueli. Ti agenti koji zaista rade u velikom broju rade sve kako bi destabilizirali zemlju. Gospodine predsjedniče, mislim da moramo reći građanima Venezuele da mi stojimo uz njih te da ćemo učiniti sve što možemo za bolju budućnost i za stabilniju medućnost. Hvala lijepa. Molim sve govornike da se pridržavaju vremena. Gospođa Weber ima riječ na dvije minute. Razlog zašto su ljudi počeli prozvjetivati u Venezueli je jednostavan ne postoji nikakvog interesa da se ljude zaštite i isto tako došlo je do manjka osnovnih životnih namirnica. Ljudi su izašli na ulice, vlada je intervenirala i to je rezultiralo e, mrtvima, ranjenima i osobama koje su zatvorene. Sve to dovelo je do situacije velike boli. Istovremeno zaista nas brine strategija venezuelanske vlade koja namjerava poslati oporbu u zatvor e, kao e, i mnoge građane i novinare. Vlada Venezuele treba na sebe preuzeti odgovornost. One ne smije uvijek smatrati da je druga strana ta koja je kriva za situaciju, jer upravo to je natjeralo građane da izađu na ulice. Moraju naći neki zajednički put s oporbom na korist svojih građana. Moram reći da sam izuzetno zabrinuta zbog situacije s medijima i cenzurom kao i činjenicu da se pokuša blokirati pristup socijalnim mrežama. Kažem to kao osoba koja se bavila pitanjima slobode medija. Dakle, istovremeno e, došlo je do mnogo nasilja pojedinih oružanih skupina vlada naravno mora e, proučiti tu situaciju, i stati joj na kraj i kazniti odgovorne. Osnovno je da u e, zemlja koja želi se smatrati demokratskom ima i slobodu medija i da građani žive sigurno. Hvala. Sada gospodin Tvareš na jednu i po minutu. Hvala predsjedniče biti dio političke obitelji i e, nešto što želim e, reći da smo mi u Europskoj pučkoj stranci puno puta govorili e, da moram vas podsjetiti da europski pučani često nekada žuništa kada dođe do rasprava u ovoj vijećnici. Na primjer kada su sindikalni aktivisti u Kolumbiji bili žrtve, e, pučani su rekli ništa, ali eto konačno kada smo vidjeli da je došlo do nasilja u Venezueli, nešto se e, e, nešto se ipak poduzelo. Kada gledam amandmane što ih je uložila moja politička obitelj, dakle ljevica, i kada govorimo da je, se radi o američkom imperializmu u Americi, pa pitam se mislimo li mi ozbiljno da li mi čitamo izvješća iz Algole ili iz Burme. Moramo paziti što mi možemo reći kada se radi o kršenju ljudskih prava. Moramo najprije pomesti pred svojim vratima, recimo kada gledamo što se događa u Mađarskoj. Moramo svim građanima Venezuele omogućiti da imaju pravo mirno prosvjedovati. I isto tako treba e, pozvati sve stranke da rade mirno, a ljudi moraju moći mirno prosvjedovati. Hvala. Hvala riječima gospodin Tanok. Gospodine Tanok, ja nisam nikada bio veliki obožavatelj Huga Čaveza u Venezueli, što nije iznenačujuće. Ili pak oni koji su, e, kao što je njegov proteže, Nikolas Maduro. Moram reći da ljudi moraju imati pravo mirno prosvjedovati, a da se na njih e, ne ide silom. Ja i moj klub zastupnika strogo osuđujemo pogibiju 13 ljudi i izražavam sučut njihovim obiteljima. Počinitelji moraju biti izvedeni pred lice prave. Možda Maduro jest E, izabran na demokratski način međutim ovako ponašanje zaista dovodi u pitanje njegovu demokraciju a sada imamo još i kombinaciju provladinih skupina uhićenje Lopeza i drugih e, studentskih vođa moglo bi se izroditi u najgoru moguću vrstu nasilja, čak i građanski rat u toj zemlji. Predsjednik Maduro e, je zapravo netko tko se sve više ponaša kao njegov mentor Castro iz Kube. Dakle, on mora djelovati drugačije, mora pustiti one koji su u zatvoru, a bez odlaganja isto tako i razrušati oružane skupine vlada mora zajamčiti da se u pluralističkom društvu čuju svi glasovi i e, mora postojati sloboda medija. Mi iz Europske unije moramo pratiti da u toj zemlji zaista postoji prava sloboda medija. Hvala lijepa. E, gospođa Zuber na jednu minutu. Hvala. Da, moram reći da se situacija ponavlja kao i 2002. godine. Scenario je ama baš isti. Fašističke skupine e, su pripremale i pripremaju e, državni udar uz pomoć suvernzivnih američkih snaga koji ih financiraju. Postoje različiti dokumenti koji se mogu pročitati o kampanjama destabilizacije kampanjama ubijanja ljudi. U stvari, oporba je već 2002. godine djelovala na taj način. Ne treba vam puno da shvatite da je vlada Venezuele e, ta koja e, je ovdje E, problematična. Ovakve stvari ne mogu se tolerirati, bez obzira o kojoj se zemlji na svijetu radi i kakvu vrstu ustavnog poretka ima. Venezuela je počušala igrati na kartu napretka, a to je naravno išlo na uštrb interesima multinacionalnih zemalja i sada e, pripremamo dakle ovakav jedan napad na građane. Gospodin Hvala vam predsjedniče. Tražili smo od predsjednika da se proslijedi naša deklaracija. Venezuela je moćna država sa vrijednim narodom i ogromnom kulturom koji ne zaslužuje ovakvu situaciju. Provladine grupe, nasilne, naoružane, djeluju bez eh, ikakvih sankcija. Gospođa Zuber kaže da ih vlada eh, organizira, ali ih oni ne, ne, ne suprotstavljaju im se. Tu ima i zatvaranja i svakakvih dijela bez ikakvog suđenja. Venezuela želi slobodu, njegov narod je u pravu, ali sloboda ne postoji bez sigurnosti. Sloboda bez sigurnosti je anarhija, a sigurnost bez slobode je diktatura. Dakle, u siječnju 2013. godine zajednica južnoameričkih država Kariba i Selak i Europska unija su se odlučili zajedno raditi. Imamo e, sporazum e, Mercosur e, u kojem je uključena u koji je uključena i Venezuela. Ovog tjedna je vođen sastanak Europska unija Brazil. Da, Venezuela je velika zemlja i moramo puno toga raditi s tom velikom zemljom, ali želimo da ta republika bude stabilna. Najpša hvala. Gospođa Gomeš ima riječ na jednu minutu. Venezuela je e, na prosvjedima bilo već 50 mrtvih e, prema predsjedniku Marduru, kako je on to rekao jučer, istotne ljudi su povrijeđene i neprihvatljivo je tako što studenti, građansko društvo, novinari žale se zbog viske inflacije, veliko, viske razine zločina, cijena hrane, e, žale se na nekažnjivost korupciju i žele da im se omogući da slobodno demonstriraju, žele slobodu tiska. To je nešto što je zajamčeno u njihovom ustavu. Međutim, umjesto da se koristi oružje protiv njih i da se kaže da ima zavjera, imperialistička zavjera, venecuelanska vlada bi trebala biti inkluzivna, razgovarati sa svim slojevima venecuelanskog društva, osobito onima koji su najmanje zadovoljni situacijom koja je sada na snazi. Moraju imati jasan pristup e, razoružavanju tih skupina, e, zajamčiti slobodu tiska, medija, to su hitne mjere koje moraju poduzeti kako bi se zajamčilo da se vratimo stabilnosti ukoliko je to uopće za želja predsjednika. Dobro, gospodin Bjelan nije tu, sljedeći je gospodin Kuntis na jednu minutu. Hvala predsjedniče, draži kolege. Ako dobro znamo kakvi su to događaji koji se odvijaju u Venecueli, mi to ne saznajemo putem medija nužno, jer mediji na svoj način prikazuju stvari, to, je, to ide u korist e, oporbe, tu su montirane stvari, e, montaže su rađene iz Grčke i rečeno je da su te slike iz Venecuele. Mi znamo kakva je situacija u Venecueli i to znamo posredstvom svega onoga što je napravljeno u čitavom nizu oblasti socijalnih područja tu su vođeni izbori parlament ne može prihvatiti da se pokreće ofenziva protiv vlade, države, protiv Venezuele. Mi smo solidarni sa venezuelancima koji se brane za svoje socijalne e, socijalno postignuće. Imate jednu plavu karcu? da li prihvaćate plavu karcu? Da, dobro, izvolite, imate riječ. Posible. Eso no cierto que hay mucha violencia en, en Caracas y que está... E, u Karakasu ima velikih nasilja i to nije Madurova vlada organizirala. Ja mislim da sam odgovorio već na ovo pitanje. Tamo je nasilje na ne znam otkud ste vi, dragi kolege, iz koje zemlje, no ja bih vas zamolio da pogledate kakva je situacija u vašoj zemlji. Naravno da ima nasilja, naravno da ima e, ne, stradalih, no tko je tu stradao? Jasno je da ima nasilja, ali svoje pitanje otkud to nasilje, koga je pokrenuo, koji je cilj za tog nasilja. Ono što ja tvrdim jeste da je Venezuela demokratska zemlja koja se sada suočava s ofenzivom protiv e, ostvarenja te zemlje znamo da, je, da se sve tu radi, da se igra igra oko pitanja nafte. Ja samo kažem da ta zemlja treba ostati suverena koja i da ta zemlja slijedi e, put koji se ne sviđa drugima. Hvala gospodin Mato Androver, jedna minuta. Hvala predsjedniče. Narod Venezuele e, pati i ljudi iz Kanara su solidarni s njima. Mi osuđujemo ta brojna ubojstva. Ubojstvo Vilmera Karvalja nas je dirnulo i solidarni smo sa svim ljudima koji pate. Mi e, znamo da narod Venezuele želi mir i slobodu. Taj narod ne može dalje živjeti pod prijetnjom. Svi moraju imati pravo izaći na ulicu bez straha da ih netko ubije ili strpa u zatvor samo zato što su prosvjedali protiv vlade. Vlada mora biti jamac ustava i prava i ne možemo trpiti nekažnjeno kršenje i povrede tih prava. Danas Europska unija ne može skrenuti pogled. Narod Venezuele čeka našu pomoć i mi moramo izaći u susret. Najpša hvala, dame i gospodo. Sada započinjemo sa spontanim javljanjem za riječ. Imam veliki broj govornika i zato vas molim da poštujete vrijeme. Prvi govornik, gospodin Kelam, jedna minuta. Hvala, predsjedniče. Dopustite da izrazim sučut desetinama ljudi koji su e, izgubili živote i njihovim obiteljima, stotinama mučenih Mislim da je važno da prosvjedi u Venecueli ne budu bačeni u sjenu ukrajinske revolucije. Jedni i drugi su važni. Ove masivne, prosvjedi su odgovor na sve veći autoritarizam, e, nestašicu najosnovnijih stvari kao što je hrana i e, učutkivanjem medija. Mislim da vlada e, gospodina Madura mora preuzeti puno odgovornost za ove tragične događaje, raspustiti odmah e, provladine naoružane grupe, e, osloboditi zatvorene i osloboditi isto tako medije. Hvala najljepša. Gospodin Idugalis Angulo je sljedeći govornik. Hvala predsjedniče. Dopustite mi najprije da pozdravim građana Venezuele koji su tu s nama na tribini, želim im dobrodošlicu u naš dom. Teško je vidjeti to što se događa u Venezueli. U Venezueli je strašna situacija i to je međunarodno pitanje. Čavistička vlada Madura je odgovorna za genocid. Tamo narod pati od gladi, uskraćuje mu se sloboda na izražavanje, oporbeni čelnici su strpani u zatvor, zatvara se usta medijima. Ta, to je vlada za koju kažu da je, kaže da je revolucionarna i bolivarska, a ubijaju svoj vlasti narod. E, čelnici Venecuele su odgovorni za to krvoproliće i moramo osuditi bez okolišanja djelovanje te vlade. Vlada želi demokraciju i slobodu za cijelu zemlju. Hvala, sljedeći govornik je gospođa Bilbao Barandika. Hvala predsjedniče. Situacija u Venecueli je ozbiljna. Tu su mnogi stradali koje žalimo i osuđujemo te činove. Mi izražamo svoju solidarnost sa žrtvama. Vlada e, progoni demonstrante, e, uskraćuje slobodu tiska i e, izražavanja. Tu imamo polarizaciju na vlasti, a ukoliko do toga dođe, onda moramo, kako god okrenemo, organizirati dijalog između vlasti i oporbe kako bi došlo do mirnog rješenja koje će biti u skladu s Ustavom. Moramo pomoći Venecueli da se vrati povijel temeljnih ljudskih prava. Europa može sigurno biti uključena na taj rad i ne možemo prepustiti Venecualnice same. Ova situacija ukoliko se ništa ne napravi bit će sve gora i gora i izazvat će totalni socijalni i gospodarski kaos, a to je prijetnja u okviru koje ne možemo biti pasivni. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Zaborskoj. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. U ovoj raspravi želim vam skrenuti pozornost na to da u tvrdnju Huga Čaveza da je put da, ka boljem e, životu putuje socijalizma. I predsjednik e, e, komisije zapravo je

venezueli doista treba mir ali umjesto sazivanja PR konferencija potrebno je da vlasti okrenu leđa svojim totalitarnim mentorima s kube i da se okrenu prema vlastitom narodu da okrenu pogled vlastitim građanima venezuelanskim građanima. oni imaju pravo na mir i na demokraciju. al pueblo y a los ciudadanos de venezuela estamos con ustedes en esta causa por la libertad. next Merci. Monsieur Hvala gospodine Marfi. koji spektakl? Evo, otkriva se da imamo Venezuelu, zaborali su Irak, Bahrein, Kolumbiju i trljaju ruke sa svojim kolegama u Venezueli, SAD-u i nadaju se padu venezuelanske vlasti vlade. Zašto? Pa otkako je Čavez došao na vlast, to predstavlja pravu prijetnju u konsenzusu, koncenzusu neoliberalizma, štednje i politike koje vodimo ovdje, jer programi javnih e, e, ulaganja e, su tamo podigli životni standard radne, radne klase i siromašnih u Venecueli, a to je nešto čemu teže svi na svijetu. E pa ja imam poruku za vas, no pas ran neće proći, zadnji, evo ovdje smo imali mlade i siromašne koji se mogu mobilizirati kao na Majdanu i odbaciti e, i progurati revolucionarni proces i da to pokrene gospodarstvo i ključne gospodarske sektore, financijske sektore. Borimo se do kraja, do pobjede. Gospodine Marfi, Pristajete li odgovoriti na plavu karcu gospodina Tavareša? Izvolite gospodine Tavareš, molim budite kratki. Da. Pol, znaš da smo na istoj strani što se tiče brojnih stvari, ali ti si ovdje rekao neke svete riječi, rekao si nopasaran, znaš da je to, da se te riječi koriste protiv političke represije. Vjeruješ li da politička represija, kad, se, kad je to izrečeno s desnice, da je to opravdano, ili misliš da bi politička represija bila, treba uvijek biti e, u interesu pluralizma i naroda. Hvala ti, Rui. Ne vjerujem da te proturevolucionarne e, pokreti da će ih e, suzbiti politička represija. Ne mislim da je to stvarnost onoga što se događa u Venezueli sada. Mislim da nasilje dolaze s desne strane i američki imperializam ima svoje ruke umješane u to sve u samoj Venecueli, ukoliko pogledate kakvi su to e, demonstranti, to je elitna, e, elitni sloj društva, bogati studenti. Ne mislim da je odgovor represija, ali mislim da se trebaju siromašni mobilizirati i boriti se dalje nastaviti sa revolucijom. Hvala, gospodin Kukan ima riječ na jednu minutu. Situacija u Venezueli pokazuje da autoritarni režim ne, nije dugog vijeka. Nasilje protiv vlastitih građana, zatvaranje vlastitih građana, te krušenje ljudskih prava, korupcija, sve to nisu e, karakteristike zemlje koja napreduje. Venezuela se mijenja, a mijenjaju i ljudi koji ne vide drugi način za promjene osim izlaska na ulice. Raste broj žrtava. i stoga je teško održati održati mir u zemlji. Oni koji su odgovorni za nasilje moraju biti okrivljeni i optuženi i mm, predsjedni. E, ovo što se događa mora se sada zaustaviti, mora se krenuti novim putem, moraju se proglasiti novi izbori. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Garcia Ramon. Eh, Hvala, predsjedniče. Ja sam zgrožen. Slušajući ovo, danas. licemjerje danas. 2013. godine bili su izbori, općinski, predsjednički, regionalni, svi mogući izbori u Venezueli Te izbore je na demokratičan način pobjedio, pobjedila vlast u Venezueli Tu se radi o pitanju poštovanja onoga što, je, što su rekli izborni listići. I ovdje vidimo da se radi o pokušaju destabiliziranja vlasti od strane onih koji nisu željeli ispoštovati rezultate tih izbora. Oni žele svrgnuti demokratski izabranu vladu i vlast. To je država u kojoj postoji ustav, razdvajanje vlasti, poštovanje temeljnih načela. Želimo situaciju poput Paragvaja, poput Egipta, dakle diktaturu. Optužbe protiv vlade su frivolne. Selak, Merkosur i drugi, nitko ne optužuje Venecuelu kao što mi to radimo u ovom parlamentu. Hvala gospodin Bjelan, ima riječ na jednu minutu. Hvala. Hoće li Karakas postati drugi Kijev? To je pitanje koje se možemo postaviti. Prosvjedi se pretvaraju u krvoproliće. Nažalost, e, snage vlasti koriste oružje protiv demonstranata. Ja želim izraziti svoju solidarnost sa demonstrantima i pozvati vlasti da prestanu provoditi nasilje protiv svojih građana. I molim, pozivam vladu da poštuju temeljna prava, slobodu izražavanja i slobodu medija. Vlasti moraju štititi građane svoje zemlje, ali to ne smiju raditi koristeći silu. Stoga očekujem da će doći do konstruktivnog razgovora s oporbom i zadovoljavanja osnovnih potreba. Hvala. Gospodin Kelly sada. Hvala. Pa ja imam osobiti interes u Venecueli jer sam imao brata tamo koji je bio eh, od 79. u katoličkoj misiji i radio je, živio sa siromašnim mogu vam reći da su ljudi u Venecueli dobri, pošteni i da čeznu za mirom i prosperitetom koji su im prosperitet im je bio uskraćen po Čavezom dugi broj godina jer je to, to bi trebala biti bogata zemlja s obzirom ali tamo su sredstva kojim zemlja raspolaže na raspolaganju isključivo eliti. E, ovaj predsjednik nema istu karizmu kao i predsjednik, ali iz toga se od, odlučio koristiti silu. Moramo poštovati slobodu medija, slobodu izražavanja, oporbe i kada dođu, dođe do sljedećih izbora moraju biti pod nadzorom međunarodnih e, misija, moraju biti slobodni izbori i tko god dođe na vlast mora poštovati slobodu sviju i poboljšati situaciju u kojoj živi, žive siromasi kako bi Venezuela bila konačno stvarno bogata zemlja. Hvala. Ja se ispričavam, ali nemamo više vremena, moramo nastaviti za kraj zamolit ću gospodina Šemetu da nam iznese zaključke. Zaključak. Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. Zaključno dopustite mi da ponovim glavne točke svog izlaganja. Osuđujemo netoleranciju i uporabu sile. Zabrinuto mi, zabrinuti smo zbog stalnih nemira u Venecueli, e, pogibije i zatvaranje studenata i političkih lidera. Odgovornost je vlasti, političkih vlasti da se postaraju da svi građani imaju pravo uživati slobodu okupljanja, izražavanja. Novinari i ljudi iz medija moraju slobodno moći obavljati svoj posao građani moraju slobodno izražavati svoje mišljenje u medijima, isto tako vrijedi za političare. Zabrinutost e, venecolanaca su opravdane i imaju pravo mirno prosvjedovati vlada i oporba moraju nastaviti sveobuhvatan dijalog kako bi se nasilje okončalo. Hvala na pozornosti. Hvala vama. Dame i gospodo, Dobio sam šest zahtjeva za rezoluciju kako bismo okončali ovu debatu. Zajednička debata je sada upravo zaključena i danas će se o tome glasovati u 12 sati. Sljedeća točka našeg dnevnog reda jeste izjava komisije posljedice nepovoljnih vremenskih uvjeta o različitim državama članicama.